na dnevnom redu. Možemo li za početak usvojiti dnevni red? E, budući da nije bilo nikakvih primjedbi, mislim da možemo smatrati da je taj dnevni red sada usvojen. Vidjeli ste da e, smo tijekom ljetnog odmora imali čitav niz događaja u Europi, a posebice došlo je do požara, e, do e, katastrofalnih e, požara i to na Kanarskim otocima. Ja sam poslao poruku solidarnosti predsjednicima vlade i obavijestio sam ih da naše, naš odbor je svakako solidaran sa e, španjolskom vladom, kanarskim otocima e, i e, da ih možemo pomoći. Nadalje, tijekom plenarne sjednice u Strasburu predsjednici odbora su se sastali i tada je potvrđeno da povjerenica dakle Tretu E, koja je e, danas naša kolegica u Europskom parlamentu e, da će njen portfolio biti povjeren drugom povjereniku. Nadalje, sigurno ste vidjeli da imamo dva nova povjerenika, Estonija, gospođa Kadri Simpson je E, privremeni povjerenik te je odlučeno da će e, Joan e, Mirša također biti imenovan kao povjerenik. Mi smo odlučili da ih nećemo ispitivati budući da se radi o privremenim E, e, dakle e, povjerenicima i one nemaju portfolio za kohezijsku politiku. Za sada to ima povjerenica Hala, s njom sam, povjerenik Hala, s njim sam se susreo tijekom ljetnog odmora. Dakle, o čemu trebamo razmisliti? To je audicija povjerenika koje će imenovati E, parlamentarna e, komisija e, dakle predsjednica komisije dobila je prijedloge. Ona će prijeći na dužnost prvi studenog. Nakon toga Europski parlament mora odobriti te imenovanja i možemo ih odbiti ili prihvatiti. Dakle, Europski parlament je e, krenuo e, u audicije i mi smo u e, našem odboru razgovarali s povjerenicom koja je predložena na mjesto povjerenice zadužene za kohezijsku politiku. E, trebamo raditi na tome. ćemo sastanak e, koordinatora i razgovarat ću s koordinatorima o postupku koji trebamo usvojiti za rad e, ovog odbora. Ta će audicija biti vrlo važna. Moramo postaviti sva pitanja koja trebamo postaviti i koliko god je to moguće E, dobiti odgovore. E, ti razgovori će trajati tri sata za svaki od njih, e, a odvijeće se od 30. rujna do 8. listopada. Nakon toga trebamo odlučiti je li kandidatkinja sposobna obavljati e, dužnost na koju je imenovana i ja ću nakon toga poslati e, pismo predsjedniku parlamentu. Ako to bude potrebno imat ćemo i e, dodatnu audiciju koja može najviše trajati sati i po vremena. Glasovanje za sve u odnosu na sve kandidate odviće se u Strasburu. Dakle, nakon toga imat ćemo taj e, postupak, a nakon sastanka koordinatora reći ću vam točno e, koji ćemo mi postupak e, točno usvojiti. Oni koji su bili ovdje tijekom prošlog mandata, e, mi smo e, razgovarali e, sa povjerenicom Kretu i usvojili smo sljedeće načelo. Koordinatori postavljaju pitanja, a povjerenica odgovara E, na sva ta pitanja smatram da je e, za kvalitetu e, debate to izuzetno važno. Važno je da razgovaramo kao što se igra ping pong, da postavljamo pitanje, a povjerenica odmah treba odgovoriti. To je puno dinamičnije i to će nam e, omogućiti da e, od e, kandidatkinje dobijemo odgovore koji će biti puno spontaniji, a neće to biti odgovori koje će unaprijed pripremiti komisija. To je vrlo važno jer je važno da pokažemo da parlament ima svoju važnost, da je on su zakonodavac imamo određene odgovornosti i e, moramo e, ih prihvatiti. Eto, to je bila e, vijest od predsjednika. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je općeniti proračun Europske unije za 2020. godine. Tijekom sastanka odbora 23. srpnja sjećate se sigurno da ste me imenovali kao izvjestitelja za mišljenje u odnosu e, na e, proračunski postupak 2020. godine. Nadalje, e, ja sam taj koji treba predložiti amandmane odboru za proračun kako bismo dakle se izjasnili u odnosu na stavke za koje smo mi odgovorni. Dakle, ti e, amandmani e, su e, dakle dostavljeni u osmom mjesecu kao i sa prijedlozima zamjenika za pilotske projekte. I danas dakle vam mogu prezentirati svoj e, projekt mišljenja u odnosu na prijedlog komisije, odnosno odbora za proračun u odnosu na proračun 2020. E, vidjet ćete da je e, kohezijska politika jedan od najvažnijih instrumenata koji omogućuju da odgovorimo na prioritete odbora za 2020. godine. Što se tiče e, kohezijskih e, plaćanja e, za proračun, oni su već učinjeni, a što se tiče idućeg razdoblja, čini se da je sve to operativno. Tijekom posljednjeg mandata imali smo e, jedan važan problem, a to je bio e, problem krize s plaćanjima i puno toga je učinjeno, a naš odbor je u tome sudjelovao kako bi se ti problemi riješili. Dakle, moramo pripremiti e, stvari kako sljedeće, tijekom sljedećeg mandata ne bismo imali takav problem sa plaćanjem. E, kako e, ne bi došlo do takvih problema u sljedećim u godinama koje su pred nama. U prijedlogu koji smo dobili e, pozivam komisiju i vijeće da dakle nauči lekcije iz prethodnog razdoblja i da ne dođe do takvih problema ponovno E, to je također e, važno u odnosu na inicijativu koja će ponovno biti e, na programu u odnosu na zaposlenje mladih. Ja ću predložiti da do 17 sati u ponedjeljak 9. rujna dostavite vaše i predložite vaše amandmane, a onda ćemo E, glasovati na odboru 2. i 3. listopada. Dakle, radi se o postupku koji je uobičajen, tako da ću sada dati riječ izvjestitelju u sjeni. Gospođa Marija Spirati, izvolite, imate riječ. Hvala Kao prvo željela bih vam e, čestitati na izvanredno dobro obavljenom poslu vezanom za ovu vrlo važnu temu, a to je proračun. E, slažem se s vama e, što se tiče ove pauze. Jako smo puno vremena potratili u prošlom mandatu, mandatu i jako je važno da koristimo ona sredstva koja su nam na raspolaganju za regionalni razvoj. Zato je važno istaknuti iznimke koje e, dolaze iz raznih regija e, nisu prihvatljive, a moramo nastaviti e, razriješiti koja nam je svota novca na raspolaganju. Što se tiče ovih uvjeta, to je način da se apsorbiraju sredstva ne samo iz vfo već i iz drugih dostupnih izvora. Isto tako, naglašavam kako je važno suočiti se s novim e, izazovima kao što je promjena klime. I htjela bih e, predložiti e, uspostavu novog fonda kojemu je cilj, a dakle koji je odobrila većina u ovom domu tijekom prošlog mandata, to je došlo na prijedlog profesora Buzeka koji je vodio bio predsjedatelj ITREA. I zato podnosim ovaj amendman e, Just Addition Fund. To nije samo financijski instrument, već instrument koji omogućuje da e, se transformira ekonomija 41 regije unutar Europske unije i jako je važno da imamo na raspolaganju dodatna sredstva, ne samo ona sredstva iz kohezijske politike, već dodatna sredstva koja će nam omogućiti provedbu kohezijskih politika u našim regijama. Zato molim e, sve da podrže ovaj amandman. Još jedan puta hvala lijepo na odlično obavljenom poslu. Hvala lijepo i hvala na vašem doprinosu socijalisti Tonino Picula. Uh, hvala vam uh, predsjedatelju, hvala vam uh, i na izvještavanju koje ističe glavne točke onoga što bi, na što bi se trebao usredotočiti ovaj odbor. Ja podržavam prioritete u okviru kohezijske politike, posebno ono što se odnosi na članak 174. Ne želimo ni jednu regiju ostaviti po stranu. Slažem se uvelike sa svime što ste spomenuli. Budući da je ovo zadnja godina u ovom financijskom okviru, e, trebalo bi se pobrinuti da sve predviđene, e, da svi predviđeni programi budu e, prilagođeni tamo gdje je i koliko je potrebno. Htio bih samo naglasiti još jednu stvar. Trebamo naglasiti i osnažiti ovu dimenziju klimatskih promjena. Moramo postaviti energetske ciljeve i želimo povećati postotak izdvajanja za klimu. Svakako smo e, svjesni koje su nam teškoće na tom putu, ali i dalje želimo snažno naglasiti ovu komponentu. Što se tiče zapošljavanja mladih i te inicijative, ona je svakako na vrhu našeg, e, naše agende i zahvaljujem e, izvjestitelju još jedan puta i veselim se našoj budućoj suradnji. Euh, hvala, Tonino. A sada za Hvala lijepo što sam mi dali riječ eh, i hvala na eh, uravnoteženom i vrlo dobrom mišljenju. Eh, mi imamo vrlo male amandmane vezano za klimatske promjene, budući da postoje neke regije na koje su pod vrlo velikim utjecajem e, djelovanja klime i zaslužuju našu podršku. E, naglasio bih vaš uravnotežen pristup, e, izbjegli ste krizu u plaćanjima te povećanju razlike između planiranih plaćanja i stvarnih plaćanja. Hvala. Hvala, a sada zeleni Aleksandra. Hvala lijepo. E, kao pripadnica zelenih e, naravno <laughs> želim podržati kolege prije mene koji su naglasili važnost borbe protiv klimatskih promjena. Međutim, problem je da ne, ne ispunjavamo svoje ciljeve, a cilj nam je 21%. Znači, mi ne možemo postići taj cilj ovom brzinom. Zato moramo povećati izdvajanje za klimu. Moramo imati tu na raspolaganju 3,5 milijardi E, eura, a 30% od toga je na raspolaganju našem odboru i zato se mi moramo jako zalagati i to mora biti naš, naš prvi prioritet i jako sam zadovoljna kad vidim da su svi to istaknuli. Što se tiče ovog tranzicijskog fonda, podržavamo sve ono što bi nam moglo pomoći e, u tom e, tranzicijskom razdoblju za e, rudarska područja. I naravno moramo još jedan puta dobro proučiti detalje toga plana. Veselim se vidjeti što je točno u njemu. Hvala lijepo. Merci beaucoup. Le groupe ID n'a pas fait connaître de shadow rapport. Hvala. E, nemamo izvjestitelja za... Grazie, Presidente. Za ide. Dakle, nacrt je nešto s čim se možemo složiti, mislim da je obavljen e, dobar posao, međutim imam e, tri e, molbe ili zahtjeva kako bismo naglasili te, tri stvari. Kao prvo, konkurentna ekonomija, podrška za mlade. Ovdje govorimo o svoti od 83 milijarde eura. jako bi bilo dobro da se resursi koji nisu potrošeni ponovno e, primijene na strukturno djelovanje kako bismo zaštitili e, okoliš i pomogli regijama. E, kao drugo, radi se o podršci obrani. Tu vidim da je došlo do smanjenja od 1,5% u odnosu na prošlu godinu, Mislim da bi bilo vrlo važno kad bismo mogli usvojiti one mjere e, koje su u prilog onim zemljama koje su na samoj prvoj crti bojišnice kada se radi o migracijama. E, treća tema je e, klimatska, su klimatske promjene. Vidim da se ovdje radi o većim izdvajanjima, kao što su kolege već spomenule. No, trebali bismo imati više resursa za one države koje se bore s prirodnim katastrofama. Htio bih sada tu navesti jedan konkretan prijedlog, odnosno primjer na određene usjeve, e, to ima velikog utjecaja na e, jugu Europe gdje, se, e, gdje su se jako raznožili štetnici. Mislim da ćete me podržati u ovome. Hvala. Hvala. A sada Dimitris. Hvala vam lijepa. Kao prvo želim vam e, čestitati na poslu koji ste e, napravili i na ovome što ste nam izložili. Slažem se s mnogim komentarima koje smo čuli od izvjestitelja u Sjeni, e, klubova koji su govorili prije mene, dakle čuli smo neke predloge i opaske. Smatramo kako je od ključne važnosti povećati resurse za borbu protiv klimatskih promjena, a to će nam pomoći i u borbi protiv prirodnih e, katastrofa. Moramo svakako imati dovoljno sredstava za otvaranje radnih mjesta za mlade, a moramo se usredotočiti i na ovaj e, Just Transition Fund, e, i svakako moramo imati sredstva za prijelaz na gospodarstvo čiste energije. Jednako tako u ovom odboru trebali bismo napraviti isto što smo radili tijekom prošloga mandata, a to je e, uložiti više napora kako bi se socijalna i regionalna kohezijska politika provodila. Ne možemo provesti više s manje novaca. To je zapravo ključno kada govorimo o proračunskim i kohezijskim ciljevima. Moj klub e, će podnijeti e, amandmane tijekom sljedećih nekoliko dana i nadam se da niko neće razvodniti ovaj nacrt koji ste nam predložili, već da ćemo ga i dalje osnaživati. Hvala.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 Eh, hvala predsjedavajući. Htio bih eh, izniti nekoliko ideja. Eh, zadovoljan sam rezultatom vašeg rada i koristim priliku da vam čestitam. Premda niste previše kritični u svome mišljenju, spomenuli ste kako ne smijemo čekati, nema odgađanja kada pogledamo financijska razdoblja 2014. do 2020. u odnosu na e, prethodni period, a možda bi nam e, povjerenica ili povjerenik mogli malo više to pojasniti. Što se e, tiče upotrebe 50% kohezijskog fonda u razdoblju 2014-2020. Tu možemo vidjeti da smo planirali najveći broj radova za kasnije razdoblje plus 2 ili plus 3 u godinama. E, novi, novo razdoblje počinje 2021. E, a koristit ćemo e, sredstva iz prethodnog razdoblja sve do 2023. Smatram da nije jako dobro kada prenosimo sredstva iz prethodnog razdoblja u iduće razdoblje. Trebali bismo težiti tome da apsorbiramo i iskoristimo na, do 80% sredstava za sadašnje razdoblje, dakle razdoblje u kojem mi jesmo. Iduće godine trebali bismo e, uložiti puno truda kako bismo povećali e, postotak iskoristivosti e, sredstava u sadašnjem periodu. Mislim da nam je e, prošlo ljeto e, pokazalo vrlo zorno što to znače klimatske promjene i kakav je njihov utjecaj. Sada je došlo vrijeme da e, izradimo ozbiljne projekte i počnemo s njihovom primjenom. Ne bismo trebali govoriti o 20 ili slično posto. Trebali bi bismo prijeći s riječi na djela. još nešto je tu važno, a to je e, e, deinstalacija e, nuklearne elektrane u Malini. To je jedini projekt u kojemu se rad na tome odvija vrlo dobro, bez teškoća, ali postoje određene e, opasnosti za e, lokalno stanovništvo i prirodu u tom području. Komisija nije provela nikakve studije vezano uz to. E, postoje planovi da se deinstalira nuklearni reaktor u sljedećih dvije godine i to je nešto što bi se napravilo prvi puta u svijetu. Međutim, e, nema nikakvih studija u tom pogledu i stoga bih predložio komisiji da počne e, provoditi analize e, i istraživanja, odnosno ankete među lokalnim stanovništvom u smislu utjecaja na floru i faunu. E, ovo je jako važno e, sa stajališta Europske unije, zato što mora, e, imamo veliki broj nuklearnih elektrana koje će trebati razmontirati u budućnosti i zbog toga bi bilo dobro da imamo ovdje jednu praksu koju možemo slijediti u drugim državama kako bismo spriječili širenje radijacije i sličnih pojava. Hvala.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 birokracije. Se tiče točke šeste, mislim da trebamo uputiti na smanjenje birokracije kako ne bi došlo e, do e, kašnjenja u plaćanju, jer znamo da upravo zbog birokracije dolazi do takvih kašnjenja i jasno je e, da u tom mišljenju e, poruka e, našeg odbora mora biti jasna. Mi želimo da imamo manje administrativnog tereta, manje birokracije, a nadalje želim naglasiti i pitanje zaposlenja mladih, za mlade. Mislimo da trebamo spomenuti i navesti jednu prihvatljivu plaću za e, mlade. Ne radi se samo o zaposlenju. E, kada su zaposleni onda trebaju e, primati korektnu plaću kako bi mogli od toga živjeti. Tako da bih molio da se to unese. A nadalje, pitanje klimatskih promjena. To je važno pitanje. E, s obzirom na ono što se danas događa u svijetu, ne možemo to zanemariti. Moramo djelovati, ali kako bismo učinkovito e, se borili protiv klimatskih promjena moramo i e, pokrenuti pitanje održive poljoprivrede. Zajednički se moramo boriti protiv klimatskih promjena i e, razvijati održivu poljoprivredu kako naši poljoprivrednici se ne bi našli u nemogućoj e, situaciji. Oni moraju nastaviti djelovati, baviti se poljoprivredom i imati i e, voditi poljoprivredu koja će imati rezultate. Hvala. Gospođa Donato, izvolite. Hvala predsjedatelju. Ja bih e, e, također vam čestitala na vašem obavljenom radu. Vrlo sam detaljno E, pregledala i e, ja bih voljela biti izvjestiteljica u sjeni e, na ovom dosjeu. Ovo je nešto što je jako važno za Italiju, posebice za manje razvijena područja kao što su Sardinija i Sicilija. Iznimno je bitno osigurati sredstva za infrastrukturu. Tu govorimo o kohezijskom fondu i sredstva koja se koriste za poboljšanje infrastrukture u ovim područjima kako bi ona bila na jednako uznapredovaloj razini kao drugi u Europi. I naravno uz to potrebna su nam sredstva za poljoprivredu i tu eh, razmišljam o eh, potrebi eh, obnavljanja E, različitih sorti citrusnoga voća e, koje su vrlo važan usjev na jugu Europe. E, nadalje moramo se pobrinuti da imamo dobro kružno gospodarstvo u pogledu upravljanja otpadom koje je ključno za okoliš. I čak je i slaba karika u e, južnoj Italiji. Stoga bih e, vam bila zahvalna ako biste mogli i to uključili u vaše izvješće u budućnosti. De les Hvala. E, mislim da nakon što sam vas čuo da ćemo se dosta lako složiti u odnosu na klimatske promjene, ali nije to sve. Također i e, zaposlenje mladih e, kao i dobra podjela sredstava. Imate do 9. rujna u 17 sati, to je e, krajnji rok za E, dostavu e, vaših e, amandmana. I htio bih vam reći da se slažem s onim što je rečeno. A sada mi je zadovoljstvo što je među nama gospodin Lajfo Ognas koji je iz glavne uprave regio i čuti ćemo ga u vezi s ovim pitanjem. Izvolite, imate riječ. Thank you very much, <clears throat> Chair. Hvala lijepa, predsjedavajući. E, posebice bih se osvrnuo e, na napredak postignut u razdoblju 2014-2020, e, a volio bih da to bude razmjena između gospodina Mark popodne, pa evo ja ću sada dati jedan uvod na ono što će on kao generalni direktor reći danas popodne pomalo smo zabrinuti i kritični vezano za postignuti napredak u ovom e, razdoblju 2014. i 2020. No, ima tu i dobrih vijesti, jer ako nismo napredovali, onda možemo reći da djelujemo ustaljenom brzinom i da smo postigli jedan skroman napredak u 2014. do 2016. Posebice se ovo odnosi na odabir projekata u ovom razdoblju. To nam je brzina 83%, što znači da su države članice zapravo e, rezervirale 83% alokacija za buduće projekte. E, ovo nije naravno još došlo na razinu plaćanja koje e, vrši koje se odvija na razini Europske komisije, ali bit će vrlo ubrzo. A što se tiče brzine odabira projekata, ta brzina je puno bolja nego u prethodnom razdoblju za 2,5% e, u odnosu na 2007. E, 2013. U zaključku bih e, rekao da se stvari e, dobro odvijaju što se tiče razdoblja od 14-20 i da očekujemo provedbu 100% e, e, iznosa u zaključku, odnosno pri kraju razdoblja. Sada bih se osvrnuo na dvije stvari. Što se tiče prijedloga u amandmanima da se obnove sredstva za je, to je nešto zaista nužno za komisiju, znači obnoviti e, ta sredstva koje je vijeće smanjilo. A drugo, e, ono što smo zabrinuti je vezano za e, SRSP, dakle želimo da ovaj odbor vrati tu inicijativu na svoju na originalnu varijantu. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lijepo. Imam jedno dodatno pitanje za vas ova stopa koju ste spomenuli, to je stopa, srednja stopa. Slažete li se? Jeste li ustanovili da postoje velike razlike između država članica, između različitih regija? Jeste li primijetili takve velike razlike, postoje li one ili ne? Da, potvrđujem da se ovdje radi o prosječnoj brzini odabira projekta. Naravno, postoje različite varijacije između različitih država i regija. E, međutim, Ovo bih ostavio za raspravu popodne kada će e, vam se obratiti e, moj direktor Mark Lementru pa njemu možete detaljnija pitanja postavljati. Da, ovdje se radi o prosječnoj brzini odabira projekata koja iznosi 83%. Oui, nous, évoquerons cette question avec le, Dobro, to. E, mi ćemo sigurno komisiji poslati upit i zatražiti podatke, točne podatke, kako bismo e, imali jasnu sliku o razlikama koje postoje među državama i regijama i e, kako bismo e, vidjeli je li takve e, varijacije imaju veze s regijama, sa zemljopisnim e, podacima. Dakle, molim vas e, da tajništvu dostavite sve podatke koje imate u vezi s tim. Pa sada bih vas htio podsjetiti da e, dakle amandmane može dostaviti, možete dostaviti do ponedjeljka 9. rujna, a drugi i treći listopada e, imamo glasovanje. A sada prelazimo e, na točku dnevnog reda koja se odnosi na e, e, uredbu komisije kojom se e, mijenja uredba 1059-2003 Europskog parlamenta i vijeća u odnosu na klasifikaciju teritorijalnih jedinica za statistike, to se zove NUTS. E, dakle, ovdje imamo delegirani akt i njegov nacrt e, koji e, unosi male izmjene u odnosu na statističke podatke za regije na razini Europske unije. Ovim se mijenjaju dakle aneksi uredbe u odnosu na ove NUC statistike to se predviđa da se odvije svake tri godine Radi se o prilagodbi kako bi e, se e, statističke regije koje se koriste na razini Europske unije kako bi one doista odgovarale situaciji u državama članicama. Evo recimo u Francuskoj došlo je do teritorijalne reforme i e, sada to treba uskladiti E, dakle, treba e, uskladiti e, naše statistike, europske statistike sa nomenklaturom na razini država članica. Dakle, krajnji datum za to je 8. listopada. Može se produljiti za dva mjeseca. Kao prvo zatražit ću od Europske komisije da nam predstavi ovaj nacrt delegiranog akta a nakon toga ću e, dati e, e, vama riječ, a sada ću dati riječ gospodinu Olivijeru Mulleru kako bi nam nešto rekao o ovoj zajedničkoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku. Hvala. Što se tiče ove nomenklature NUC, e, ona je osnovna jedinica koja nam omogućuje da e, prikupimo regionalne statistike, imamo e, raznolike podatke o zapošljavanju, riziku od siromaštva, pristup širokopojasnom internetu i tako Ovdje je dakle e, jedan skup indikatora koji nam omogućuje da vidimo kako e, koja regija e, funkcionira i koje rezultate postiže, koja regija kaska za ostalima, a isto tako mogućnost da učimo jedni od drugih i da izradimo intervencije u politikama. Želimo naravno da to bude stabilno tijekom vremena, želimo da nam regije budu usporedive te da budu usklađene s nacionalnim strukturama. Tu imamo malo i konkurencije jer želimo naravno pratiti kako se regije razvijaju tijekom vremena. Međutim, ako se regije mijenjaju, onda koristimo i te povijesne podatke, a za to nam treba e, nekoliko godina obično obrađujemo podatke od nekoliko godina. E, želimo isto imati stabilnost tijekom vremena jer je teško promijeniti regije u različitim bazama podataka e, i to onda otežava posao i nacionalnim statističkim e, institutima za statistiku, a i nama. Što se tiče teritorijalne strukture, ne želimo imati regije koje se zapravo nisu u ne daju nam dovoljne podatke, odnosno nemamo pristup tim podacima ili e, pristup podacima nije e, jednostavan. Jer naravno imamo tu e, administrativne vlasti koje će onda planirati projekte. Naravno da nam je jako važno da imamo pragove u odnosu na broj stanovnika. To nam je ide u prilog jer tu imamo iznimke koji se odnose između na regije do 800 tisuća stanovnika, imamo neke i sa 10 tisuća stanovnika, negdje sa 6 milijuna. Dakle, opet želimo e, poštovati teritorijalnu e, strukturu koja već e, postoji, a i imati na umu standardne devijacije, odnosno standardna odstupanja promjene e, NUCA e, djeluju na sljedeći način. Države nam daju određene signale, kažu mi želimo da ovo stavite u e, NUC regije i mi onda zamolimo države članice da nam pošalju jedno službeno pismo za promjene u nomenklaturi NUC i imamo javne naravno savjetovanja sa stanovništvom i onda to ide na prihvaćanje od strane komisije. Dakle, u svakom slučaju slijedimo e, ono što nam kažu države članice. Što se tiče e, promjena e, imena, imamo samo promjene u pet država, te vrlo sitne promjene u Belgiji, Estoniji i Ujedinjenom kraljevstvu. E, to su e, razlike u odnosu na NUC 3, dakle promijenili smo e, granice raznih. Imali smo Sardiniju, Italiju i Hrvatsku koje su malo preuredile svoje regije, ali to je sve predvidivo i u vrlo ograničenom opsegu. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir la discussion d'abord avec Hvala. Evo, otvorit ćemo razgovor s koordinatorima. Izvolite. E, imate riječ? Hvala lijepo. Dobro je da smo da ova nova politička sezona počinje raspravom o regijama. I moram biti iskreni reći da se kad kad zaista mi kako bih našao malo nečeg srčanog, duševnog u ovom administrativnom suhoparnom jeziku. Međutim, mi ne smijemo zaboraviti da iza svake te općine, za svake te podjele na regije, administrativne podjele, postoje ljudi, obitelji. Ali već je kazano da je to manje više jedan tehničko izvješće koje bi se trebalo zapravo uskladiti sa novim granicama nekih regija ali dobro je da razgovaramo o budućnosti tih regija. Razmišljao sam o tome već duže vrijeme. I znate, u nekom trenutku, samo zato što neke regije koje su susjedne i pokrivaju zapravo, imaju iste, iste potrebe što se njihovog stanovništva tiče, da se oni, dakle, te dvije regije objedine u istu regiju. Što bi značilo da bi recimo jedna općina koja je poljoprivredno usmjerena, druga usmjerena na industriju, treća koja je kompletno orijentirana na turizam, moraju se zapravo uskladiti i podnijeti zahtjeve za iste projekte, što mislim da je vrlo teško teško nametnuti im to. Ne znam kako to riješiti, možda nema nekog čarobnog štapića da to odmah riješimo, ali možda bi trebali ipak uzeti te razlike u obzir kada objedinjujemo, jednostavno namećemo taj kalup da se oni objedinjuju istu regiju i da onda uzmemo u obzir recimo ta mala mjesta koja imaju specifične potrebe. Primjerice, uzmite neko malo mjesto, malu općinu kojem treba novi sustav za opskrbu tekućom vodom pitkom vodom, ali oni moraju samo za što je program poseban dizajniran za tu regiju prihvatiti projekte izgradnju novog stadiona. A da im pritom, kao što rekao smo, recimo pitka voda nedostaje. Što mislimo da je puno preče i važnije. Zato bi mi jako bilo drago da dobijem povratnu informaciju od komisije ili kolega iz odbora kako to riješiti. Ali mislim da bi sada bila prijeko potrebno da dođemo do rješenja za takvu situaciju. Hvala. Hvala, Konstans Hvala. Hvala i drago mi je da smo se ovdje nakon naše ljetne stanke ponovno okupili. Nadam se svi skupa dobro odmoreni i da možemo ovdje dobro odmoreni ovom novom našem mandatu nastaviti sa našim radom. Izvješće koje nam je ovdje predstavljeno je zaista vrlo tehničko izvješće i u cijelosti sa e, oslanjam na to da su zemlje članice obavile i izvršile svoju domaću zadaću i da su nam dale korektne podatke. A nadam se da je tu među njih spada i moja vlastita regija, to je Saska, koliko se ja sjećam. I u Sasko je bilo, došlo do jedne male teritorijalne korekcije Stoga i nemam nekih velikih pitanja niti zahtjeva za izmjenu, ali imam jedno pitanje za predstavnika komisije. Vi ste govorili o različitim indikatorima. U kojoj mjeri, u kojoj mjeri Brexit koji će se sad izgleda ipak dogoditi, u kojoj mjeri će se dakle taj Brexit odraziti i utjecati na ovu temu. Jer vidite, mogla, meni se čini, barem ja to tako mogu zamisliti, da bi to gospodarski učinak i gospodarski zapravo otput čitave Evropske unije se bitno izmijeniti. Pa prema tome me zanima da li će se novo i za ovu uredbu E, izračunavati i nanovo raditi kategorizacija regija ovisno o Brexitu. Ili barem imate možda te podatke negdje pri ruci ili znate ih, da, kako će izgledati taj statistički učinak konkretno. A još vjerojatno nije potpuno jasno gdje će se i kako u cijelosti on odraziti. Hvala lijepo Konstance na ovom vrlo važnom pitanju i dati ćemo riječ komisiji kako bi odgovorila e, za grupu Renew, za e, klub e, Renew. Andreja, izvolite. Um, Hvala lijepo. Mene zanima nešto u vezi samog postupka. Dakle, temeljeno na zahtjevima zemalja članica, da li te amandmani sadrže onda sve samo zahtjeve za izmjenama ili su neki recimo na temelju konzultacijskog procesa isključeni. A ako su neki isključeni, možemo li dobiti popus onoga što je isključeno nakon tih konzultacija. Hvala. Merci beaucoup pour le groupe. Hvala. A sada zeleni. Niklas. Hvala. Evo, ja da sve pozdravim ovdje ponovno u parlamentu. Nadam se da ste divan odmor proveli. Ja sam jako sretan što je kolega Novakov spomenuo ono što jest, jer mislim da je jako bitno da se svaka regija uzme u obzir na, to, na temelju onog što im doista treba, svakoj njihove općini, a ne ono što se njima nametne. Dakle, to nije samo pitanje kategorizacije i administrativnih programa. E, stoga sljedeće pitanje je kad ćemo dobiti decentralizirano programiranje koje mislim da bi bolje pokrile potrebe regija. To je bilo dakle moje pitanje. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lijepo. A sada za ide Aleksandra Panca. Gospođa Donato. Hvala lijepo. ja se mogu samo zapravo priključiti ovome što su rekli kolege, posebno moj kolega iz Zelenih. U radu našeg odbora i u radu komisije na utvrđivanje novih teritorijalnih jedinica ne bi se smjele uzimati u obzir samo statistički podaci i tradicionalni indikatori, nego i dodatni aspekti koje možemo istražiti i utvrditi samo na temelju razgovora i uvida na licu mjesta. E, mi smo naime pronašli čitav niz elemenata koji su promakli pozornosti ovima koji su radili ovu kategorizaciju i to na temelju onih klasičnih indikatora, a koji su s druge strane jako, jako bitni kako bi onda komisija doista uzela u obzir potrebe i stanje razvoja u nekoj, nekoj regiji, odnosno na različitim, različitim teritorijama te regije. A mislim da se upravo takve stvari moraju uzeti u obzir. Možda bi nam onda potrebne bile ad hoc strukture koje su direktno na terenu, E, stvorene kako bi na taj način prikupljali bolje informacije za kategorizaciju. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Rafael Vito, sad sljedeći. Gospodin Vito. Hvala lijepo, predsjedniče, hvala na objašnjenjima komisije. Mislim da se o ovom statističkom prikupljanju podataka i ne može baš puno raspravljati. A moje pitanje je upućeno komisiji. Vi kažete jako je lijepo da to neće imati nikakvih posljedica po proračun. Međutim, postoje li možda tu neke sadržajne izmjene ili neke eliminacije nekih stvari koje bi mogle imati velike posljedice za neke regije? To je ono što nas zanima. Jer mislimo da od ovog, da li je, nas zanima da li od ovog novog prikupljanja podataka, da li će to koristiti regijama ili neće. Mislim da je to ono o čemu trebamo raspravljati. Dobro. Sada ću e, dati riječ ECR-u. E e, da, dakle, Rafael Fito u ime ECR-a sada. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, ja ću biti vrlo kratak. Kao što je već više put ovo je jedno tehničko izvješće, tehnička procjena koja nam treba omogućiti ne samo da razumijemo kako izgledaju izdaci iz proračuna, nego i kakve su ograničenja u birokratskom smislu, zašto je došlo do nekog otezanja, kašnjenja ili razlika. A danas poslijepodne imamo još vremena za jednu precizniju raspravu, pogotovo o onih 83% razlika o kojima je komisija govorila. Mislim da na ta pitanja trebamo konkretnije odgovore i to za svaku pojedinačnu regiju. Moramo biti svjesni svih tih ograničenja i znati zašto je do njih došlo. A zatim jedno tehničko pitanje kako zapravo ulogu imaju e, zemlje članice kod e, dodatnih e, izdvajanja sa sredstava za proračun. Mislim da će to svakako i operativno i politički imati bitne posljedice. Hvala. Je li se još netko javlja za riječ? poslije toga gospodin Buda. Hvala lijepo. Slažem se da je ovo vrlo tehnički amandman koji se odnosi na, uglavnom na onih pet država koje su ovdje i spomenute. Međutim, načelno ovaj način na koji su regije podijeljene, načelno se taj način zasniva na kriterijima i to prvenstveno BDP-u, kao što znamo, a to nam govori da je to zapravo ona osnova na kojoj mi prebrajamo, izbrajamo i dijelimo novce. A kao što su kolege rekli, to je onda kasnije vezano nužno za politiku. Mi imamo na raspolaganju nekoliko varijacija dakle da vidimo ovisno o stupnju razvijenosti te države. Neke države su na srednjoj stupnju razvoja, ali imamo i slabije razvijene regije. Ali, no, to se opet zapravo zasniva na inicijativama zemalja članica, što je s istom trenutku i dobro i loše. Jer ta mogućnost da se teritorije dijele u različite i razlikuju, dakle, prema svom stupnju e, razvoja, nije nužno uvijek objektivna. Mislimo da se kohezija među zemljama članicama može povećati, ali na kraju će to ovisiti o podjeli na regije unutar te zemlje članice posebno prema klasifikaciji NUC. Stoga mislim da bi komisija trebala poduzeti inicijativu kada vidi da imamo različito razvijene regije unutar jedne države. A ono što mene brine je da je taj statistički postupak vrlo, vrlo dugo dugotrajan. 2016. su četiri države, uključujući moju državu Litvu, e, um, su provedene su promjene te godine. Nažalost, za ovo razdoblje od 2021. do 2027. naš idući višegodišnji proračun, za to je razdoblje komisija prezentirala podatke na temelju stare uredbe iz 2000, dakle prema podjeli NUCA 2003, a ne kategorizacije iz 2016. Što znači za države poput Poljske i Litve, to za te države znači da ćemo morati živjeti ne na temelju naših odnosa kakvi jesu i stanja iz 2016. koje bi bilo aktualno, nego na temelju onog što smo imali 2003. A kad pogledate izvana promjene su unesene, međutim kasne desetljećima. Stoga bih e, pozvao komisiju da uzme u obzir e, sve nove izmjene koje su provedene i da to uzme u obzir u ovoj uredbi i da to uzme u obzir kod svih propisa o koheziji i e, postupaka za odobravanje financijskih paketa i da se dakle e, držimo aktualiziranih podataka, a ne da još u sljedećem razdoblju se baziramo na zastarjelim podacima i klasifikaciji. Hvala sada kolega Buda. Hvala lijepo. Ovo je vrlo tehnička diskusija, ali ona je važna i, i zbog e, perspektive poboljšanja mogućnosti apsorpcije europskih e, fondova, sredstava iz europskih fondova i to za sve regije, uključujući mikroregije. Stoga bih i e, svima preporučio da misle na to kako se povlačenje europskih sredstva, sredstava E, može i drugačije dogoditi tako da e, poboljšati, a ne nužno samo reformom na državnoj razini. Vidite, mi u Rumunjskoj imamo primjerice tri grada koje su se objedinila u jednoj organizaciji kako bi zajednički povukla sredstva iz tog fonda. A mislim da to predstavlja ujedno jedan zakonodavni proces, jer u Rumunjskoj, vidite, se uvijek ukazuje prstom na Brisel i kaže ovako se to ne bi smjelo raditi. A ja mislim da treba vrlo transparentno djelovati i regijama dati mogućnost da same autonomno odluče kako će se objediniti i povlačiti sredstva iz europskih fondova. Bitno je da novac dođe na teren, da se on doista potroši u korist i na dobrobit same regije, a ne da se mi skrivamo, barem ne na nacionalnom razini kako je to slučaj u Rumunjskoj za različitih propisa koji su vrlo kruti. A zatim još jedan primjer iz Rumunjske o širenju infrastrukture recimo kod odvodnih voda ili opskrbe pitkom vodom. U Rumunjskoj kažu da neka mjesta manja od 2000 stanovnika da one nemaju jednostavno pristup tim strukturama. Ali ako je životni standard ako ga želimo poboljšati, dakle u svim regijama, onda se ne može valjda iz Brisela odlučivati o tome koja će regija smjeti primati ta sredstva, a koja ne. Mi bismo to morali moći odlučiti na nacionalnoj regiji, jer mi tu najbolje znamo gdje je koja potreba najhitnija, a ne da se to iz Brisela gdje se ne zna ništa o tome odlučuje. Hvala. Moli još neko ko se javlja za riječ? Čini se da ne. Mislim da neću pretjerati ako kažem da ova reforma koja se odnosi na statistike e, nije od velike važnosti. Jer u ovom prijedlogu nemamo kategorizaciju e, regija E, država članica, e, već imamo samo zemljopisne granice statističkih e, regija. Imali smo jednu drugu uredbu koja je bila puno važnija i naročito za nas. Međutim, u pravu ste, svaka izmjena u odnosu na statistike ima svoju političku dimenziju. Postavljene su konkretna pitanja. E, nadam se e, da e, će komisija moći odgovoriti na ta pitanja. I ja imam pitanje. Htio bih znati je li ove statističke izmjene u odnosu na iduću program rada, hoće li to imati ikakav utjecaj na dodjelu sredstava? hoće li e, dakle imati učinak e, na dodjelu e, sredstava u odnosu na različite države članice i regije. I dajem vam riječ, a imamo i pitanje u vezi sa Brexitom i mislim da je i to važno pitanje, nemojte zaboraviti odgovoriti na njega. Hvala lijepo to pitanje da li će se e, te promjene odraziti na dodjelu sredstava iz proračuna je nešto na što sad ne mogu odgovoriti. Jer kada promjene stupe na snagu, a to je krajem ove godine, mi ćemo zapravo početi e, tek 1. E, siječnja 2021. početi dobivati podatke o tom novom teritorijalnoj račlambi i zato je to znamo. A sad mi znamo da se troškovi ovdje e, u trogodišnjem razdoblju u prosjeku računaju za naša financijska programska razdoblja. Prema tome vidite da u ovom času ne možemo ništa reći o tome. Dakle, treba će nam još vremena samo da prikupimo podatke, da ih obradimo i da vam damo onda konkretne informacije. A, inače, to je dobro pitanje koje možete direktoru Lemetru postaviti. Kao i još neka e, druga pitanja, recimo kako se zaista, kako, šta da učinimo kako bi doista uzeli u obzir individualne potrebe neke regije, kako bi bolje onda zapravo ciljanije, namjenske potrošili i usmjerili ta sredstva koja su toj regije odobrena, a ne da to ide prema jednom kalupu same nec, uredbe. Zatim ovo pitanje kako će se Brexit odraziti i da li je recimo klasifikacija nuca zapravo ujedno jedna raščlamba prema ekonomski, stupnju ekonomske razvijenosti različitih regija u Europskoj uniji. Dakle, mi svakako ne bismo britanske regije izostavljali dok god su članice Evropske unije. Ali inače što se tiče ovog pitanja, konkretno postoje ona omnibus uredba koja modificira sve one zakonodavne akte koji se trebaju modificirati zbog e, Brexita ali isto tako uključujući i anekse koje postoje za slučaj da Britanija dakle ipak izađe pa će se onda vidjeti dalje. Zatim, svi zahtjevi zemalja članica da li su uključeni i uzeti u obzir. Da, koliko se ja sjećam i koliko ja znam, mi sve zahtjeve za promjenama zemalja članica uzimamo u obzir kod e, u naš, uvrštavamo u našu uredbu i sada koliko mi znamo, na propisi su u redu jer znamo da propisi kažu da se regije uvijek mogu odrediti i sve u vezi s njima prema njihovom stanovništvu. Ali postoje i druge okolnosti koje se izuzetno uzimaju u obzir, kao što su recimo e, kulturna nasljeđa, tradicije i tako dalje. To sve u određenim situacijama uzimamo u obzir. Zatim, Mislim da ne, treba, da ne ovo što vi kažete da ne bismo trebali gledati samo na statističke indikatore, nego se baviti prikupljanjem podataka i informacija od ljudi na terenu i to uzeti u obzir. Ali vidite, mi imamo ankete, mi imamo ispitivanja koja to isto tako prikupljaju i koja se naravno provode i realiziraju na terenu i mi s ljudima u dotičnoj regiji na terenu, razgovaramo i mi isto tako prikupljamo informacije od njih izravno, jesu li zaposleni, nisu zaposleni, kako žive i tako dalje. Međutim, mi prikupljamo informacije iz puno izvora, ne samo kroz te ankete od ljudi, ali i to prije svega, ali zatim iz različitih drugih izvora, velikih baza podataka i drugih mjesta. Još jedna stvar. Um, da su to dugotrajni procesi. Da, točno, NUC 2016. za sad još nije korišten kod, e, kao temelj za izračunavanje prijedloga za proračun za iduće razdoblje ali smo zato uzimali one prethodnu verziju od 2013. a ne 2003. nego 2013. a onda znamo da je na temelju toga donesen još delegirani akt u kojem se uzimaju nove izmjene u obzir. Ali problem je tu ponovno e, kod NUCA 2016. mi dobivamo podatke od 1.1.2018. onda nam treba uvijek tri godine da izračunamo prosječne posljedice po proračun. A vidite sada recimo su se zemlje članice potrudile da nam daje ove najvažnije podatke o BDP-u, o prosječnom primanju svojih stanovnika. Međutim, to će opet početi tek kod NUCA 2018. i razvija se opet za iduće tri godine. Toliko vremena treba. Jer se to tehnički ne može jednostavno odraditi do onog časa kada prijedlozi moraju biti na stolu. I sad <laughs> mi smo već e, u detaljima objasnili kako onda pokušavamo to ažurirati kroz delegirane akte, ali e, neke stvari tehnički nisu izvedive. Mislim da je to ono što ja mogu reći u ovom trenutku o pitanjima koja su postavljena. Très bien. Merci pour, pour Odlično, hvala na odgovorima. Ova rasprava je pokazala da nema primjedbi u odnosu na ovu uredbu. Tako da ako se slažete, možemo e, zaključiti da smo završili sa ovim postupkom i da smo završili sa, ovim, e, sa ovom uredbom da možemo nastaviti s postupkom. Imali smo predstavnika komisije, imat ćemo e, važan razgovor e, danas poslijepodne sa glavnim direktorom, gospodinom Mark Lemetrom iz glavne uprave regije. Regio, radi se o vrlo važnom sastanku, pa vas pozivam da budete prisutni jer čekamo da e, imamo pravog povjerenika za e, koheziju, pa je ovo prilika da glavnog direktora o, o tome e, ispitamo kakve su namjere komisije u idućim tjednima. Dakle, sastat se tijekom sastanaka koordinatora te molim e, da svi oni koji ne sudjeluju na sastanku koordinatora da mirno e, izađu. A mi se vidimo danas poslije podne u 15 sati. Hvala.